završena i sada imamo glasovanje o tim prijedlozima rezolucija. Započet ćemo sa glasovanjem. Dolazimo do eh, rezolucije o situaciji u Tajlandu. Tu imamo samo jedno glasovanje o zajedničkoj rezoluciji pet klubova zastupnika. Nema amandmana, znači odmah završno glasovanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćeno. Dolazimo do prijedloga rezolucije o e, pet klubova zastupnika o pravu na obrazovanje u e, Pridnjestrovlju. Tu imamo nekoliko e, glasovanja, stavak četiri, originalni tekst. Gospodin Preda ima usmeni amandman. Predlažem da se na kraju stavka 4 doda by updating the information communicating the detention of the driver of the high school i tako dalje. Znači da se to doda. Ima li prigovora? Dobro, onda glasujemo u tom obliku. Stavak 4. Ko glasuje za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Stavak 9. Originalni tekst, dva dijela, prvi dio ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim, e, amandman 1, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, Urna izjava A u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Zatim, e, urna izjava i originalni tekst. Isto tako, gospodin Preda ima usmenu izmjenu. Samo bih želio reći kao i u prethodnom slučaju, to je jedno ažuriranje teksta. Ja predložim da se na kraju doda sljedeće. Driver of the High School were detained while they were transporting the salaries of the high school staff. Uz taj dodatak, dakle. Ima li prigovora? Nije slučaj. Tko je za u ovom obliku? Protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim imamo uvodnu izjavu o originalni tekst. Opet imamo uzmjenu izmjenu gospodina Repa predsjedniče. Samo tehnička izmjena u odnosu na ovaj stavak. Naime, u rujnu 2014. rekao bih najkasnije ili najkasnije zapravo treba pisati ne kasnije od kolova za 2014. To je zapravo mala izmjena, ali time je naš tekst usklađen sa tekstom Vijeća ministara iz prosinca prošle godine. Hvala. Hvala, imali prigovora? Nema. Onda glasujemo u tom obliku. Ipak ima prigovora. Gospodin Preda. Ali to nije dovoljno. Also, wir stimmen in Form Dakle, u ovom obliku glasujemo o originalnom tekstu uvodna izjava o za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, prispitat ćemo. Urna izjava O. Otvoren glasovanje. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasovali? Zatvoren glasovanje. Odbija se. Dolazimo do cijele rezolucije. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I dolazimo do današnjeg zadnjeg glasovanja i glasovanja od zadnjeg u ovom tjednu, a to je e, rezolucija na temu e, Bahrena, odnosno slučajeva na Rajaba, Abdul Kabi, al i Ibrahima Šarifa. Imamo e, rezoluciju četiri kluba zastupnika u dva dijela. Prvi dio koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Nakon, e, zatim sljedeći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 9, originalni tekst, e, dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 10 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 12, amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Nakon e, paragrafa 14, amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim cijela rezolucija, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Da li su svi glasovali? Zatvoran glasovanje jedno, jednoglasno prihvaćeno u sedam suzdržanih. Evo, želim vam svima ugodan put kući. Gospodin Odi ima nešto o poslovniku. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, tražio sam malo prije pravna riječ da smo glasovali o mišljenju parlamenta o pravilniku komisije o prilagodbi e, kvota za e, emisije e, stakleničkih plinova. Nije, nisam dobio riječ. Želim reći nešto o više jezičnosti. Naime, izglasali smo stav parlamenta, a pravilnik e, po kojem smo glasovali, u njemu s jedne strane, on se ne nalazi na internet stranici Seance Direct i nije preveden. Dakle, saborni zastupnici parlamenta su glasovali o nečemu što, što nije u skladu sa pravilima, dakle, o tekstu koji nije preveden preveden. Dakle, ja vas molim predsjedniče da prenesete predsjedništvu e, poruku e, s ciljem da se prestane ugrožavati više jezičnost u našem parlamentu. Hvala. Hvala kolega Odin, to je doista relevantno i u odnosu na poslovnik e, uzet ćemo to u obzir. E, zapisnik će biti preručen na početku sljedeće sjednice, ako nema prigovora onda ćemo uvrstiti e, rezolucije donesene tijekom ove sjednice, prenijet ćemo ih nadležnim tijelima, ovime završavamo sjednicu parlamenta. Hvala.